GUE NGL-a zahtjev da se promjene članstva u njihovim odborima i interparlamentarnim delegacijama. Te nominacije i izmjene će biti navedene u, zapisniku ovog sjednice. S obzirom da nije bilo nikakvih prigovora, te nominacije i izmjene će se smatrati usvojene ako u okviru roka ne bude stiglo nikakvih prigovora kao što do sada nije stiglo. Također bih obavijestila ovaj dom da ću zajedno sa